Good morning Dobro jutro svima. Nadam se da ste ponijeli kartice za glasovanje. Počinjemo s elektroničkim glasovanjem. Molim vas stoga da umetnete kartice u glasačke uređaje. So, the first vote today is on objection Najprije glasujemo o prigovoru kojim se odobrava stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificirani kukuruz 1507 15 80 K603 i još jedan genetski modificirani kukuruz s istim brojkama. Glasujemo elektronički, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugo glasovanje ponovno vezano uz prigovor, vezano uz obnavljanje odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju ili su proizvedni od G a 28 genetski modificiranog kukuruza. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. u se. Now we move to a report by Madame Gardini. Sada prelazimo na izvješće gospođe Gatini vezano uz prijedlog odluke parlamenta i vijeća kojim se izmjenjuje i dopunjuje odluka iz 2010. o mehanizmu civilne zaštite Europske unije. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Proračun 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Proračun 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Regid 14 za, protiv, provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Regi 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Regi 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 109 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. Regi 18 je za, protiv, suzdržani, odbija se. Regi 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1.10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Regi 20 za, protiv, ne znam što zeleni rade. Ispričavam se, moram postaviti to pitanje. Odbija. Četiri za, protiv, suzdržani, odbija se. 11, 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. Deset za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112. Ne ispričavam se. Ne razmatra se. 113 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ali 113 smo usvojili, za ne? Idemo sada na 115. Da, to je ono što sam i rekla. Želite provjeriti regi 21? 113. 113 je bio usvojen. Vi kažete da se odbija? Ne, odbijen je. Aha, u redu, provjerimo. Oprostite. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 115 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 116 za. Protiv. Suzdržani. EPP. 116. Vi ste za? Probajmo još jednom. 116 za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo 116.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 133 za, protiv, ispričavam se, nisam vidjela, još jednom 133 za, protiv, suzdržani, provjerimo 133. Otvaram glasovanje. Sto za, protiv, suzdržani odbija se, regi 23 za, protiv, suzdržani usve se, regi 24 za, protiv, suzdržani, provjerimo regi 24. Zatvara se. Usvaja se. 14 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Regi 25 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 135 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Regi 26 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 136 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 137 za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Provjerimo 137. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 138 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 139 se ne razma. 140 i 139 zajedno za, protiv, suzdržani, sve se. 142 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, sve se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, sve se. Regi 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dvijesto devetnaest za, protiv, suzdržani, odbija se. Proračun 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se proračun 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 221, 227 za, protiv, suzdržani, odbija se. 224 za, 224 za, protiv, suzdržani, provjeravamo 224, otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 20 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 225 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 9, 8 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 9, 9 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 226 za. Protiv. Suzdržani Odbija se. Regi 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 228 za, protiv, suzdržani, odbija se. 229 za, protiv, suzdržani, odbija se. Proračun 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 230 za, protiv, suzdržani, odbija se. Regi 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 231 za, protiv, suzdržani, odbija se. 232 za, protiv, suzdržani, odbija se. 233 za, protiv, suzdržani, odbija se. Regi 37 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 234 za. Protiv. Provjerimo 234. Odbija se. Zatvaram glasovanje. 235 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 238 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 237 za, protiv, suzdržani, odbija se. 236 za, protiv, suzdržani, odbija se. 239 za, protiv, suzdržani, odbija se. 240 za, protiv, provjerimo 240, Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 241 za, protiv, suzdržani, odbija se. 242 za, protiv, suzdržani, odbija se. 243 za, protiv, suzdržani, odbija se. 245 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman od izvjestiteljice. Glasujemo vezano uz usmeni amandman uh, u članku 23. članak 1. stavak 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9.11. Za? Protiv? A ne, ne razmatra se. U redu. Idemo na 248 i 249 zajedno jer su identični. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 250 za, protiv, suzdržani, odbija se. 251 za, protiv, suzdržani, provjerimo 251. Otvoran glasovanje. Zatvoren glasovanjem. Odbija se. Regi 38 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 9.12 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 252 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 253 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Proračun 9 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Regi 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 za, protiv, suzdržani, provjerimo 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 se ne razmatra, 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. Regi 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, provjerimo 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Nisam vidjela sve ruke u zraku. Otvoren glasovanje. Da sam rekla da nisam vidjela zelene, smijali biste mi se. Zatvoram glasovanje. sve se. 50 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 51 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 52 za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo 52. Otvoram glasovanje.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 protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, o, usvaja se. Regi 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Regi 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se odbija se. Budžet 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Regi 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, ne provjeravamo, provjeravamo 74. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 provjerimo, provjerimo 75. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Znam da je bilo tjesno, ali odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 78 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Proračun 4. Ne, ne razmatra se. 79 i proračun 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 za, protiv, suzdržani, provjerimo 80, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 i regije 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvaram glasovanje. Vi ne želite glasovati? Sad zatvaram. Wow, odbija se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, provjerimo 8. 9 2 za, protiv, suzdržani u sve se, regi 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 85, otvaram glasovanje. Osamdeset sedam za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, u se. 89 za, protiv, suzdržani, provjerimo 89. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Regi 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91, 92, 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 94, 95, 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 za, protiv, suzdržani, odbija se. I glasujemo elektronički u cijelom dokumentu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. U sve se čestitam. Now we report. Sada glasujemo o izvješću na vlastitu inicijativu Europi u pokretu, program za budućnost i mobilnosti u Europskoj uniji. Kompromis 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 10. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 3. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 16. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 4 Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 5 Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 31. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 32. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Odbija se. 38. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56. za, protiv, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje and it's closed. Zatvoram. Odbija se. 58 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 59 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 8 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 66 u dva dijela. Prvi dio za. Protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani odbija se. 68. u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani provjerit ćemo, drugi dio, otvoram glasovanje. Zatoram. Usvaja se. Kompromis 9 za, protiv suzdržani usvaja se. 72 za, protiv suzdržani usvaja se. 73 za, protiv suzdržani usvaja se. 74 za, protiv suzdržani odbija se. I sada konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Čestitke. Ovo je bio primjer pravog glasačkog popisa. Bilo je puno kompromisnih amandmana. A sada izvješće o transparentnom i odgovornom upravljanju prirodnim resursima u zemljama u razvoju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 23 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani usvaja se. 27 za, protiv,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 protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv suzdržani odbija se. 53 za, protiv suzdržani usvaja se. 55 za, protiv suzdržani se. 57 za, protiv suzdržani usvaja se. 58 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 4 za, protiv suzdržani usvaja se. 64 za, protiv suzdržani usvaja se. 66 za, protiv suzdržani Provjera. 66. amandman, otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 67 za, protiv, suzdržani odbija se. 69 za, protiv, suzdržani odbija se. 70 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 72. amandman, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvoja se. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzržani, usvoja se. Amandman 75 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 78 za, protiv, suzdržani, ECR, vi za, onda se usvaja. 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ili bolje da provjerimo. 80. amandman, imate pravo. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 81 koji je za, protiv, suzdržani, usvoja se. I na kraju glasovanje o izvješću u cijelosti elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvoja se čestitke izvjestiteljici. A sada imamo izvješće Dantan. Nacrt direktive o zajedničkim pravilima za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica. Dakle, izvješće za postupak suodlučivanja. Započinjemo sa amandmanom 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 83, 84 i 86 za, protiv suzdržani odbija se. 85 za, protiv suzdržani odbija se. 87 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis 1 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 90 za, protiv suzdržani odbija se. 23 za, protiv suzdržani, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, Provjerit ćemo 25. amandman. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 95 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 26 za. Protiv. Suzdržani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 Amandman 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 105 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107 za, protiv,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 protiv, suzdržani, usvaja se. Mislila sam, ali nisam vidjela vaše ruke. 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 za, protiv, pučani, za, protiv, onda se odbija. 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 za, protiv. Tko je protiv? Protiv. Usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, ne, ispričava se predsjednica, odbija se. 17 za, protiv suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv suzdržani, usvaja se. 77 za, protiv suzdržani, odbija se. 19 za, protiv suzdržani. Tko je protiv? Provjerit ćemo 19. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvoja se. 20 za, protiv, suzdržani usvoja se. 78 za, protiv, suzdržani usvoja. odbija se. 79 za, protiv, suzdržani odbija se. 21 za, protiv, suzdržani usvoja se. 80 za, protiv suzdržani odbija se. 81 za protiv suzdržani odbija se. Konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. It's closed. It is adopted. U redu, završili smo s glasovanjem. Hvala vam svima na suradnji. Sljedeća točka na dnevnom redu je zajedničko saslušanje sa odborom AGRI o novim tehnikama uzgoja. A njihova prostorija za sastanke je malo niže niz hodnik, dakle nismo ovdje nego njihove prostorije, a inače želim vam ugodan vikend i hvala svima.